predsjednik europskog parlamenta lijepo vas molim da zauzmete mjesta i proglašavam nastavak zasjedanja europskog parlamenta štovane kolegice i kolege prošlog petka svjetska